Good morning Dobro jutro svima. Za početak sretna nova godina svima, dobra i uspješna. Počinjemo odmah jer malo kasnimo s usvajanjem dnevnog reda, ako sam dobro shvatio sve se prihvaća, odobrenje zapisnika sa naših sastanaka od 2. 5. i 9. prosinca, to, na to također nema primjedbi. Imamo još jednu točku dnevnog reda danas, a to je konzultacije sa odborom sa odborom EERD. U vezi s tim postignut je sporazum s vijećem Riječ je o direktivi o rezoluciji banaka i direktivama s njom povezanim. U vezi s ovom prvom, na trijalogu 11. decembra pod predsjedavanjem Litve naravno postignut je sporazum pa će se tekst moći zaključiti, odnosno prvi Nacrt teksta je sutradan zaključen, a odobren je 27. prosinca na sastanku Korepera i potvrdno pismo s tim u vezi smo dobili e, jučer. Riječ je o novom pravilu, pravilu 70, pa moramo glasati formalno. Ko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Tekst će sada biti poslan našem pravnom pravnoj službi za finalnu reviziju kako bi kao takav formalno mogao na kraju biti i usvojen. Sorry for that. Uh, regarding guarantee scheme directive, Direktiva o garanciji depozita. Kompromis je postignut 17. prosinca prošle godine, tehnički rad završen 19. prosinca. E, direktiva o sanaciji i likvidaciji banaka je kasnije zatim i odobrena, odnosno prvi tekst. Ako se to usvoji, bit će to drugo čitanje. Sljedeća procedura je da predsjedavajući pošalje pismo vijeću. U pismu će se potvrditi da ako vijeće potvrdi u prvom čitaju ovaj tekst, predsjedavajući našeg odbora će predložiti da se tekst usvoji na plenarnoj sjednici nakon drugog čitanja. Predlažem da o ovome glasamo dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, u redu. Dakle, naša predsjednica će pisati e, vijeću kako sam naznačio. Što se tiče dnevnog reda plenarne sjednice, drugo čitanje znači da ova direktiva može biti usvojena na plenarnoj sjednici u travnju. Prema tome, ona će biti pripremna za rad na drugoj sjednici u veljači. Ovo je nešto o čemu ne trebamo odlučivati sada, ali ćemo pratiti razvoj događaja. Žele li izvjestitelji nešto reći o ovim izvješćima? Ne. Dobro konzultacije o krivičnim sankcijama zbog manipulacije tržišta. Pravila 17 i 70 e, odnose se zapravo na direktivu o zloupotrebi tržišta. Nakon konačnog političkog trijaloga u prosincu, 10. prosinca, nacrt teksta je e, usvojen. Konačni tekst s kompromisima je poslan e, izvjestiteljima u Sjeni i klubovima 19. prosinca, a 20. E, prosinca u pismu je potvrđen tekst kakav je dogovoren. Želite li nešto reći? Da, vrlo kratko. Hvala naravno izvjestiteljima u Sjeni koji su uradili jako dobar posao, držali su se zajedno, e, imali smo čvrstu poziciju u odnosu na e, vijeće. Oni su obavili sav tehnički posao i pobrinuli se da sve bude u skladu s onim što smo izglasali. Ali e, moram spomenuti s obzirom na izbore koji su e, dosije koje mi kao odbor moramo dovršiti i parlament kao parlament. Mislim da je važno da postignemo dogovor e, o e, krivičnim sankcijama koje će vrijediti u cijeloj Europskoj uniji. E, to je bilo najznačajnije za naše članove koji su u odboru za građanske slobode. Mi smo na kraju uspjeli ishoditi minimum kazni, što je četiri godine za insajdersko poslovanje. Dakle, ono što smo htjeli smo uglavnom dobili. E, također, s obzirom na financijsku krizu, e, važno je da e, pravne osobe operiraju u financijskom sektoru i da su podložne krivičnim sankcijama. E, to znači po prvi put e, ovakve institucije i tvrtke e, mogu biti kriminalizirane za svoje ponašanje. Također smo uspjeli ishoditi da se i koncept bezobzirnog postupanja usvoji, odnosno institut ozbiljnog propusta je također usvojen što je sve skupa pozitivno. E, dakle, e, sve sankcije će se objavljivati i mislim da možete na izbore izaći s tvrdnjom da evo parlament e, je doista proveo u ovom pogledu i izglasao kaznene sankcije za ove oblike ponašanja. Hvala. Dobro, nadam se da ćemo imati sporazum o kompromisima i da će se konačni tekst onda, predlog teksta, podastrijeti e, na prvoj sjednici u veljači za glasovanje. E, hvala. Jedno pitanje. Kazne su dobre, ali koliko su učinkovite, to je drugo pitanje. E, mogućnost administrativnih sankcija, što je na kraju s njima bilo? Kakva je njihova sudbina bila? A o tome je postignut sporazum još u srpnju. E, krivične sankcije su bile teže morali smo o njima pregovarati zajedno s odborom za građanske slobode. One imaju mogućnost pojačane suradnje u ovom području. I mislim da bi bilo dobro ako bismo kolegama mogli poslati jedan dopis sa svim ključnim novinama oko koji smo postigli sporazum. To bi zapravo mogao biti jedan paket E, dogovora. Hvala. Jean-Paul, komentar? Ne. Dobro, sljedeća točka dnevnog reda, priopćenja. Komisija je 20. prosinca usvojila delegirani akt o CRD-u. E, on je usvojen 6. siječnja, a predviđa pravne standarde za kalkulirane rizike od strane vlada u skladu sa člankom 120. Parlament ima jedan mjesec da reagira, dakle do 20. E, siječnja, a neće biti moguće da Parlamentu u roku od jednog mjeseca izvrši svoje pravo uvida, odnosno kontrole u ime Ekona, ja bi zatražio da se ovaj rok produži za jedan mjesec, kao što predviđa članak 463 e, o uredbe CRD. MIFI. Treći trijalog je održan 18. prosinca. E, derivativi, pristup e, tržištu, e, opseg zakona, sankcije, sve je to bilo na dnevnom redu. E, pregovori su završili sporazumom, međutim još uvijek su ostala neka pitanja koja su predmete rasprave. Treći trijalog je zakazan za 14. siječnja. Što se tiče središnjeg depozitarija, i namire načelni sporazum je postignut na trijalogu 18. E, prosinca nakon rasprave o čitavom nizu e, pitanja uključujući i e, sankcije. Tehnički rad će sada krenuti, a nadamo se da ćemo imati kompletni tekst i da ćemo uskoro i da ćemo na uobičajeni način ovo moći e, razraditi. Jučer smo razgovarali o još jednoj temi o kojoj ćete biti izvješćeni E, točke 4, 5 i 6 dnevnog reda, a to je razrežnica 2012. godine Evropsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Evropsko nadzorno tijelo za vrijednostne papira i tržišta kapitala, zatim Evropsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje. Izvjestitelj za mišljenje je Antolin Sanchez Presedo. Antolin, imaš riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. ću vrlo kratak. Dakle, ja sam izvjestitelj za mišljenje našeg odbora o razrješnici za 2012. godinu za tri tijela EBA, ESMA i EIOPA. Dakle, s obzirom u odnosu na njihove aktivnosti 2012. godine. Ovo je drugo izvješće ove vrste. Prvo izvješće je sastavio Werner Lange i ja sam mm, manje više slijedio njegov način rada. Ovo je prva cijela godina koju razmatramo u odnosu na koju dajemo razrešnicu i kao što vam je svima e, poznato, Europski parlament je imao vrlo važnu ulogu u lansiranju ovih nadzornih tijela i razradi njihovih e, nadležnosti mi smo uzeli u obzir izvješće revizora, a podsjećam imamo revizorsko izvješće u odnosu na sve ove tri agencije, odnosno sva ova tri tijela. U tim izvješćima se kaže da godišnje izvješće na ispravan način odražava situaciju prethodne godine i da su godišnji računi ispravni, e, pravno valjani u svakom aspektu. Dakle, to je bila naša polazna točka e, za naše mišljenje. Međutim, postoje neki aspekti e, gdje je revizorski sud kojima je Revizorski sud poklonio posebnu pažnju. E, naime, svi komentari i za njih trebaju slijediti konkretni koraci od strane ovih e, nadzornih tijela. E, kad dođe do nekih problema, o korektivnim mjerama se mora izvijestiti na ispravan način. Ja sam analizirao rad koji je u tom smislu dosad obavljen. Moramo dakle poštivati mišljenje revizorskog e, suda. Na primjer, kada je riječ o EBA, dakle Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo, 2012. godine e, proračun je bio 20 milijuna eura, 8 iz e, proračuna Europske unije, 12 iz proračuna država članice, jedan vrlo mali iznos od e, članica koje su promatrači. Što je vrlo korisno kada se promatra i kontrolira korištenje sredstava. O ovome možemo detaljnije e, govoriti kada budemo raspravljali o amandmanima. Ono što je sud utvrdio jest da EBA mora biti daleko transparentnija prilikom zapošljavanja i e, imati vrlo siguran informacijsko-kompjutorski sektor. Apelirali smo na britanske vlasti i zatražili da osoblje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo ima ista prava kao i ostali. E, proračun je 15 milijuna što predstavlja povećanje od 50% u odnosu na prošlu godinu. S tim u vezi važno je da se poduzmu korektivne mjere u odnosu na imovinu. Ovaj proces mora biti transparentniji. Mora biti daleko stroži, disciplinirani, pa je s tim u vezi potreban dodatni napor. Što se tiče ESME, Europskog nadzornog tijela za vrijednostne papire i tržište kapitala, proračun Evropske je 20 milijuna, od kojih i 7 je iz proračuna Europske unije. Ovdje također e, kažemo koje točno korektivne mjere su bile poduzete, a koje su dodatne korektivne mjere još potrebne. Dakle, poboljšanje sustava računovodstva, bolji standardi kontrole, e, informatički projekti i isto tako poboljšanje postupka zapošljavanja. Dakle, ove sve aspekte valja naglasiti. I još stvari koje smatram važnim. Ako imamo na umu da ova nadzorna tijela još uvijek nisu u potpunosti zaživjela, odnosno da se još uvijek uspostavljaju. Ne znamo točno koliki će proračun imati u budućnosti. Za sada nema naravno nikakvih planova da se nakon 2015. godine njima dadu dodatna sredstva, ali to ostaje važno pitanje o, kojima valja, o kojem valja raspravljati. Ostaje isto tako problem e, toga kako u proračunskom smislu tretirati ova tijela. Mi smo uvijek naglašavali važnost neovisnosti, autonomije ovih e, tijela u odnosu na proračun. To je i nalaz revizorskog suda, a budući da će se sada uspostaviti E, Jedinstveni nadzorni mehanizam, ne možemo tražiti od ovih tijela Naime, ona ne mogu imati status koji će biti problematičan u odnosu na rad jedinstvenog mehanizma za nadzor. Ne smiju ga ometati, da se tako izrazim. Hvala na vašoj podršci i radujem se budućem radu s vama. Hvala Antolin. U ime Evropskih pučana riječ sada ima gospođa Gal Peć, izvjestiteljica u Sjeni. Hvala lijepa. Najprije bih htjela zahvaliti gospodinu Sanchez Preseda E, na njegovoj detaljnoj prezentaciji ovog izvješća. E, ono je po svojoj prirodi vrlo tehničko, e, tehničke prirode, ali je vrlo važno jer to su vrlo važna tijela, nadzorna tijela i tim pitanjima se moramo naravno ozbiljno pozabaviti. E, stvorena su 2011. povjerena su im zadaće e, i nadležnosti koje su e, u nadležnosti ovog, ovog odbora. Što se tiče korektivnih mjera koje je Revizorski sud zatražio, od ovih e, nadzornih tijela, na primjer po pitanju transparentnosti kod zapošljavanja, smanjivanja troškova i tako dalje. E, te ta nadzorna tijela moraju sva ta nadzorna tijela su vrlo brzo reagirala na mišljenje revizorskog suda i donijele korektivne mjere, odnosno e, one su u postupku donošenja. Također moramo razgovarati i o proračunskom aspektu. proračunsko planiranje možda nije bilo savršeno, ali to, to je možda i normalno kad je riječ o tako novim nadzornim tijelima. U svakom slučaju važno je staviti veći naglasak na bolje proračunsko planiranje u budućnosti. Ja se slažem sa e, kolegom e, s njegovim prijedlogom e, da se možda ne baš izdvoji posebna proračunska linija, ali da se jedna podstavka proračuna posjeti ovim nadzornim tijelima, što bi olakšalo njihovo poslovanje. A sada dopustite da nešto kažem o e, nadzornim, podršci nadzornim tijelima. ja se slažem da je rizično E, da oni svoj e, kompjuterski sustav, odnosno e, održanje svog kompjuterskog sustava povjeravaju drugim kompanijama za ESMU i EJOP-u kritika nije bila toliko oštra e, i suradnja sa ta dva nadzorna tijela je bila izuzetno dobra e, što se tiče Europskog parlamenta. E, bilo je riječi također o ljudskim resursima. Kao prvo mislim da bismo trebali razmisliti o poboljšanju učinkovitosti prije nego što E, odlučimo zapošljavati novo osoblje, mislim da bi to bilo daleko bolje i da bi imalo daleko više smisla. E, dakle, neke zadaće e, preraspodijeliti umjesto da se povećava broj osoblja. Također bih htjela naglasiti da moramo osigurati da ta nadzorna tijela imaju dovoljna proračunska sredstva na raspolaganju kako bi mogla e, funkcionirati e, u skladu sa povjerenim im zadaćama. E, sve u svemu mislim da ćemo moći naći kompromise u vezi sa svim ovim pitanjima. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Hvala. A sada u ime E, liberala riječ dajem gospođi Jensen. Hvala gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem gospodinu e, Sanchez Presedo za na e, njegovoj prezentaciji. Sve u svemu mogu se složiti sa onim što je on iznio. Mislim da je rekao sve najvažnije stvari E, a što se tiče amandmana, tu se više radi o formulacijama i preciziranju formulacija. Najvažnija poruka je ono o čemu je riječ u točki 7 i što je već spomenuto, naime e, financiranje e, tih nadzornih tijela koje se financiraju iz sredstava Europske unije i iz sredstava država članica. To je najgljuplji mogući način kako se e, sustav financiranja može reguliranje kak, e, i to i u pogledu neovisnosti tih nadzornih tijela i u drugim pogledima i zato mi radimo na tome da se e, sustav financiranja promijeni da bude ili potpuno iz sredstava Europske unije ili E, pomoću e, novca iz odgovarajućeg sektora e, gdje na primjer u bankovnom sektoru također banke moraju uplaćivati novce za u, u odgovarajuće fondove ima i praktičnih problema u vezi s tim. U mnogim zemljama ima, na primjer, problema sa plaćanjem, odnosno sa plaćanjem na vrijeme, a također i e, postoji i e, pojava da se uplaćuje više novca nego što nadzorno tijelo može potrošiti, a nije predviđeno vraćanje tog novca tako da je zaključeno da se u buduće e, novac uplaća četiri puta godišnje, a ne odjednom, što za sobom e, do, e, povlači ogromnu birokraciju jer radi se o 28 zemalja, dakle to je E, vrlo, e, e, to je zapravo suludo, sulud način organizacije financiranja ovih nadzornih tijela. U izvješću G Gold također je riječ o tome i mi smo E, zahtijevali da se tu pokuša naći jedno drugo rješenje. U odboru za proračun pozabavili smo se proračun za 2014. i zauzeli smo se za to da ove agencije dobiju dovoljna sredstva, proračunska sredstva e, i e, gledajući budućnost tih agencija koje na primjer imaju vlastite prihode E, nastali smo se držati istih načela, dakle e, transparentnost mora biti osigurana, mora se osigurati odgovarajuća kontrola e, i učinkovitost rada tih nadzornih tijela kako ne bi trošile više novca nego što je neophodno. E, ovo što je gospodin Sanchez Presedo e, odradio je po mom mišljenju vrlo dobro e, obavljen posao i na tome mu čestitam i zahvaljujem. Hvala gospođo Jensen. A sada riječ ima Hans Peter Martin. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja kao e, dugogodišnji član odbora za kontrolu proračuna imam nekoliko primjedbi samo. E, prošle godine smo ustanovili e, sa kolegom Langenom da kod strukture troškova ovih agencija ima nekih problema jer neka plaćanja su izvršena gdje je gdje se moglo eh, unajmiti poslovne prostore u Londonu za eh, taj period pa bih želio znati što je u međuvremenu eh, učinjeno po tom pitanju. Po mom mišljenju se prvi put postavilo pitanje prevođenja unutar kuće e, iz nerazumljivih razloga e, prevođenje na francuski do 341 euro po stranici je plaćeno, plaćen taj prijevod što je doista van svih e, uobičajenih e, cijena. Normalna cijena je 100 eura po stranici. E, slično tome događa se i u drugim europskim institucijama. Moje pitanje izvjestitelju je da li je predviđeno da se u području ovih institucija o kojima sada dajemo mišljenje da se ukaže na te probleme kako se ne bi ponovo milijuni eura trošili na taj način e, nepotrebno. Hvala lijepa, doktore Martin. A sada gospođa Luling, izvolite. Hvala predsjedniče. Htjela bih e, se najprije zahvaliti izvjestitelju Moram reći da sam prilično skeptična po pitanju e, onoga što stoji u e, točki broj 2, a to je da bi e, europske vlasti morale više sudjelovati u preobrazbi ekonomskog i e, monetarnog e, sustava. Ja bih radije rekla da europska tijela trebaju pridonijeti stabilnosti e, koja će onda omogućiti da imamo stabilno isto tako i financijska tržišta i e, to će onda automatski omogućiti rast gospodarstva i otvaranje ovih radnih mjesta. Dakle, tu bih ja bila nijansiranija jer mislim da to nije njihova prvobitna uloga. Nadalje, e, što se tiče agencija, slažem se da njih treba financirati e, na europskoj razini iz europskog proračuna, a ne iz proračuna Europske komisije. Što se tiče vlastitih sredstava, e, netko je ovdje naveo izvješće Gigold u kojem se nešto o tome govori. E, ja sam izvjestiteljica u Sjeni, ali nisam još dobila prijedloge kompromisnih amandmana gospodina Gigolta. Ono što želim jest da se na ovom odboru pazi da se ne kaže jedno u izvješću Gigold, a onda suprotno u ovom izvješću o kojem sada razgovaramo. Moramo biti koherentni. Vlastita su sredstva spomenuta. Naime, radi se o financiranju banaka koje se nadziru. Trebamo zapravo spriječiti da se e, rad preklapa. Oni e, e, trebamo paziti tko financira nadzor banaka i ne treba ga se financirati dva puta i moramo paziti da se to ne preklapa s onim što se radi u okviru monetarne unije. Također, mislim da treba provjeriti jesu li sredstva dodjeljena e, za plaće e, i e, za drugo ali ne želim reći jednostavno da ih treba povećati. Ja bih jednostavno rekla da sredstva za, koje se izdvajaju za plaće i za proračun, da ona trebaju biti dovoljna tamo gdje ih je potrebno povećati, neka se povećaju, a tamo gdje ih nije potrebno povećati, neka ostanu tako kakva je. Dakle, to će biti moje primjedbe. Hvala lijepa, gospođo Luling. Ako se nitko drugi ne javlja za riječ, onda riječ ponovo dajem izvjestitelju gospodinu Sančez Presedo. Hvala lijepa. E, zahvaljujem svima koji su se javili za riječ. Pažljivo sam slušao. E, smatram da e, su sve primjedbe vrlo zanimljive i e, želim odgovoriti na neka pitanja. Što se tiče definicija, dakle radi se o nadzornim tijelima koje trebaju nadzirati banke. E, s druge strane e, ESMA treba osigurati sigurnost na tržištu vrijednosnicama e, kako bi se e, omogućio gospodarski rast. To je strategija Europske unije. Kako bi se ti ciljevi postigli, bitno je da te agencije zaista mogu obavljati svoje zadaće, u suprotnom bi to bilo vrlo štetno. Zato sam se držao standardnih definicija njihovih zadaća i prioriteta e, koje je Europska unija e, odredila za e, ovaj period. Istovremeno, međutim, vrijedi da se bavimo planiranjem sredstava, dakle mora se dokazati razumno baratanje financijskim sredstvima. Ja mogu reći da što se tiče godine 2012. ja tu odgovornost preuzimam što se drugih godina tiče e, one nisu u nad, predmet ovog izvješća. Ja sam se dakle ograničio na godinu 2012. i nisam se bavio drugim godinama. E, što se tiče drugih pitanja koje se odnose na druge godine, to treba, e, ta pitanja treba e, razjasniti sa samim revizorskim sudom. Ako međutim postoje otvorena pitanja što se tiče godine 2012. nemam ništa protiv da se e, tu dalje pozabavimo tim pitanjima. Što se tiče vlastitih sredstava koja su neophodna da bi se te institucije formirale i funkcionirale, smatram da je razumno da cijeli taj sustav bude naravno da, da se e, e, financijsko poslovanje kontrolira i to i od strane ovog odbora. Ja ću pokušati E, raditi na kompromisima kako bismo našli zajedničke formulacije u našem mišljenju. Hvala lijepa Antolin. Podsjećam da je rok za amandmane 22. sjećanju u 12 sati. Rasprava o tim amandmanima će se dogoditi 13. veljače, potom glasanje na odboru e, koncem veljače, a 18. ožujka e, na odboru za kontrolu proračuna. Prelazimo sada na točku 7 dnevnog reda. Sporazum Europske unije o suradnji na proračun politike tržišnog natjecanja Put napred. Izvjestitelj je gospodin Kutaš. Izvolite gospodine Kutaš. Eh, hvala Pablo. Evo, prvi puta uzimam riječ ove godine pa vam želim sve najbolje u novoj godini. Što se pak tiče ove teme, eh, najprije bih se zahvalio svim kolegama na amandmanima što su ih uložili. Mislim da ti amandmani poboljšavaju izvorni tekst. Jučer smo imali sastanak izvjestitelja u Sjeni. Ne mislim e, da ćemo naći na bilo kakve probleme vezane za amandmane, te da ćemo imati veliku većinu. Najvažnija tema o kojoj moramo raspraviti jest raspored rada. Naime, nemamo puno vremena na raspolaganju. Mislim da je u našem interesu nas europljana da do tog sporazuma dođe. Moj je izvješće predviđeno za prvi veljače. Nadam se da će se do tada E, Švicarci također e, s time složiti i da će slijediti te rokove i ispoštovati ih. Predlažem da na odboru Ekon o tome glasamo u siječnju te da budemo spremni da na plenarnoj sjednici glasamo čim bude e, mogućnosti za to i kada budemo imali naravno i pristanak i rezoluciju. Zanimalo bi me da čujem što kolege misle o mom prijedlogu, a isto tako bi me zanimalo da čujem što misle o amandmanima. Naravno, spreman sam da napravim male preinake, bude li to nužno. Hvala. Hvala gospodine Kutas, a sada u ime Pučana gospodin Gos Markus Feber, Sijene. E, gospodine predsjedniče, Markus Ferber danas nije mogao doći na ovaj sastanak, zamolio me da uzmem riječ umjesto njega na osnovu bilješki što mi ih je dostavio. Najprije se zahvaljujem izvjestitelju na svom radu i na dobrim prijedlozima. Sve što je napravljeno do sada ukazuje na to da među klubovima zastupnika nema velikih e, razmimoilaženja u mišljenjima pa bismo mogli doći do e, suradnje. E, sporazum sa Švicarskom e, bit će dobar jer će mnogo toga pojednostaviti i poboljšati što se tiče politike tržišnog natjecanja među nadležnim vlastima Europske unije i Švicarske. Osim toga, ta suradnja mogla bi utrti put drugim sporazumima, pa europski pučani u tom smislu velikom većinom podržavaju taj sporazum. Mi ćemo glasati za kompromisne amandmane što ih predlaže izvjestitelj. Ipak postoje dva amandmana za koje nećemo glasati. Jedna o poresnom usklađivanju stoga što smatramo da nije u okviru nadležnosti ovog izvješća. Što se tiče rasporeda, mi se slažemo s tim da treba raditi brzo, te da se odluke donesu u što je kraćem roku. Ipak, e, što se tiče postupka o e, suglasnosti u mišljenju, tu je Švicarska tražila da se uvelike izmjeni sporazum, ali mi želimo da se po tom pitanju možemo ponovno obratiti parlamentu, uključujući i usmenim amandmanom. Evo, toliko o tome. Nadam se da ćemo se držati rokova i da ćemo ostvariti ciljeve. Hvala. E, hvala gospodine Gozes. A sada u ime liberala e, ne vidim nikoga. Prema tome, pretpostavljam da se nitko u ime liberala neće javiti. Dakle, gospođa Lambert je izvjestiteljica u sjeni za a, zelene, ali gospodin Beset će govoriti umjesto nje. Da, moj kolega Filip Lambert se ispričava da nije može prisutovati jutrošnjem sastanku. Dopustite mi da u par riječi kažem da naš klub zastupnika podržava E, rad izvjestitelja i kompromisne amandmane kao i većinu amandmana izvjestitelja u sjeni. Imamo ipak jednu političku rezervu, rezervu političke prirode što se tiče političkih prioriteta. Žao nam je da pitanja vezana za nelojalnu konkurenciju po pitanju oporezivanja, naročito e, poreza na poduzeća, da se time ne bavi u e, ovoj temi. E, opća uprava za tržnišno natjecanje spominje određene porezke režime u Irskoj, Nizozemskoj i Luksemburgu i to ukazuje da problemi u tom smislu postoje mi znamo da ta nelojalna konkurencija ne, se ne zaustavlja na granicama Europske unije, to je točno, ali eto, želimo reći da je ovaj aspekt nešto što nam je žao da se nije o tome govorilo u ovom izvješću, što naravno ne umanjuje dobar rad na svemu ostalu našeg izvjestelja. Hvala lijepo, a sada u ime etera nema niko ako se javlja riječ. A sada riječ ima gospodin e, Klute. Ali, e, ne da, da li komisija želi uzeti riječ? Pa ako želi, da ćemo riječ komisiji. Oprostite, vraćamo ponovno riječ gospodin izvjestitelju, gospodin e, mm, Kutaš. dakle, hvala. Pablo, moram reći da podržavam amandmane vezane za porez. Međutim, e, problem je situacija, ne ovaj dosje. Mislim da e, bismo mogli vidjeti kakva je situacija s drugim dosjejima. Međutim, ovdje govorimo o tržišnom natjecanju, konkurenciji. Pokušat ću se pridržavati ovoga ovdje, ali naravno ne protivim se zapravo amandmanima gospodina Lamberca. Hvala vam gospodine Kutaš. Gospođa Luling, jednostavno rečeno želim eh, spomenuti da trebamo prestati stalno napadati države članice zbog sustava oporezivanja koje imaju. To je e, ovdje načelo subsidijarnosti. Čekajte, dosta mi je. E, neka se nastane u Luksemburgu i vide je li se tamo stvarno radi o poreskom raju. To uopće nije točno. Mi smo se uvijek zalagali za dobru i zdravu konkurenciju. Mislim da ovdje stvarno ovo izvješće nije nema za temu e, uspostavljanja politike tržišnog natjecanja ne moramo zadirati u ono što nije naša nadležnost po ovom pitanju. Isto se tako može reći da što se tiče tržišnog natjecanja da se radi o mišljenju na primjer odbora za ženskog pitanja onda bismo mogli govoriti o abortusima ovdje. Dakle, ne možete sve strpati u isto izvješće. Hvala gospođo Luling na vašim komentarima. Htio bih vas obavijestiti da ćemo u odboru Ekon glasati 25. siječnja, a na plenarnoj sjednici na drugoj plenarnoj u veljači. Sljedeća točka dnevnog e, reda jest točka dnevnog reda broj 8, Europski dugoročni investicijski fondovi, zapravo to je rasprava koja će se odgoditi pa bismo sada teoretski barem trebali preći na točku dnevnog reda broj 9, naime o e, dugoročnom oporavku europskog gospodarstva i razmatranje amandmana. Tajništvo mi kaže da je e, izvjestitelj na putu u dvoranu pa ćemo na čas prekinuti dok ne stigne gospodin Volkan Klinc. Eh, retomamos la reunión con, la con el punto 9 de la agenda. Nastavljamo sastanak s devetom točkom dnevnog reda. Eh, pregledat ćemo sada amandmane eh, na izvješće o dugoročnom financiranju europskog gospodarstva. Gospodin Klimt je tu. Hvala lijepa. Vidim da su da neki izvjestitelji u sjeni još nisu došli e, mislim da moramo brzo raditi kako bismo sve uspjeli ukupno e, je stiglo preko 150 amandmana ali moram reći e, nakon što sam ih pročitao uvidio sam da postoji jedno veliko slaganje E, među e, svima nama u vezi e, načina gledanja na stvari sa izvjestiteljima u sjeni i drugim kolegama ćemo, ću razgovarati i mislim da ćemo već sljedeći tjedan moći podastriti predloge kompromisa. Svi se slažu oko toga da dugoročno financiranje predstavlja srž gospodarske politike u Europskoj uniji e, za predstojeće godine. Dugoročno financiranje je osnov za e, realizaciju važnih e, projekata, gospodarskih projekata također što se tiče istraživanja i razvoja, što je preduvjet za očuvanje i poboljšanje europskog gospodarstva. Tako da je to tema koja je koja mora biti u, središnju, u središtu naše pažnje u predstojećim godinama. Mi u Europi smo navikli da e, se sve vrste financiranja, pa tako i e, dugoročnih projekata odvijaju uglavnom preko banaka, bankovnog sektora, za razliku od SAD-a gdje se preko 75% tog financiranja odvija E, na tržištu dionica. E, nakon e, krize i posljedica krize na banke, za banke to financiranje je postalo zbog toga otežano. Također i situacija zaduženosti većine europskih država znači da je klasično financiranje preko bankovnog sektora u buduće više neće biti moguće. Zato moramo naći druge načine i druge puteve kako bismo osigurali dugoročno financiranje e, važnih e, projekata. Samo tim dugoročnim financiranjem e, temeljnih projekata bit će moguće doista vratiti Europu na e, pravi put gospodarskog rasta i stvaranja novih radnih mjesta. Ono što možemo ustanoviti je da e, u Europi e, zapravo postoji vrlo mala spremnost na preuzimanje rizika i cijeli sektor E, spremnosti e, financiranja rizičnih projekata je dakle manje e, izražen nego u drugim dijelovima svijeta i zato moramo poraditi na tome da povećamo tu spremnost kod nas na financiranje rizičnih projekata. Toliko za uvod, a sada još nekoliko konkretnih, e, konkretnih e, komentara u vezi sa uloženim amandmanima. E, praktički svi koji su uložili amandmane govore o temi malog, malih i srednjih poduzeća i jasno je da se svi bave razmišljanjem o tome kako, nam, kako da postignemo da tim e, malim i srednjim poduzećima olakšamo e, pristup financiranju uz smanjenje birokracije pritom kako bi oni uspjeli ostvariti svoje projekte i kako bi iskoristili svoj potencijal za rast e, tu, u, u tom smislu su neki kolege dali dobre prijedloge e, koje možemo podržati. Nadalje, što se tiče e, jedne druge važne teme koja je u Europi trenutno stigmatizirana, a to je e, sekuratizacija E, ta je tema stigmatizirana zbog e, toga što je izazvala krizu 2008. godine u SAD-u e, tako da se trenutno na to gleda kritički međutim mi mislim da ne trebamo ići predaleko u našim mjerama i žrtvovati više nego što treba E, naravno, do sada su e, rating agencije e, nekada dale kriva izvješća, ali ono što je važno je da sekuratizaciju tretiramo na odgovarajući način kako tu ne bi bilo prevelikog broja koraka E, dakle, moramo smanjiti kompleksnost instrumenata, odnosno pojednostaviti ih. E, mi smo pozvali komisiju da razradi definiciju e, što, što se može smatrati kvalitetnom sekuratizacijom. Mi također smatramo da komisija skupa sa Europskom središnjom bankom i odborom za financijsku stabilnost e, da dakle e, oni skupa moraju razraditi jednu zajedničku definiciju. Nadalje dolazim do točke oporezivanje. E, naravno, oporezivanje je u nadležnosti zemalja članica i to nećemo tako brzo promijeniti, ali činjenica je da porezni e, okvir igra, igra rolu, e, igra ulogu kod e, kad je riječ o spremnosti da se stave na raspolaganje financijska sredstva. Kao primjer mogu navesti na primjer veliko osiguravajuće društvo Allianz koje se odlučilo u Norveškoj investirati u infrastrukturu dakle investirati novac u velike infrastrukturne projekte i to e, su učinili pod pretpostavkom e, izvjesnog poreznog tretmana međutim dvije godine nakon što su e, investirali novac porezni tretman se iz temelja promijenio E, tako da je osnov za te e, odluke e, jednostavno prestao postojati. Dakle, moramo biti oprezni. Potrebna nam je potrebni su nam pouzdani i transparentni okviri što se tiče politike oporezivanja jer e, govorimo o dugoročnim investicijama dakle tu je od odlučujuće važnosti da se kod dugoročnih e, odluka o dugoročnom financiranju e, okolnosti ne mijenjaju Dakle, moramo osigurati da ne dolazi do duplog oporezivanja u, u dvije zemlje, a također E, ne smije biti moguće da se izbjegnu porezi i u jednoj i u drugoj zemlji. Dakle, da se uopće e, ne plaćaju porezi. E, dakle, moramo osigurati da se E, da se, e, da se onemogući da se pomoću takozvane optimizacije poreza potpuno izbjegavaju e, porezi. Toliko kao uvod, veselim se vašim komentarima. Već smo se dogovorili da ćemo se sljedeći tjedan sastati sa izvjestiteljima u Sjeni u Strasburu. Nadam se da ćemo tada napredovati, e, učiniti napredak što se tiče e, našeg e, formuliranja kompromisa. Hvala. Hvala gospodine Klinc. Dajem sad riječ gospodinu Gosesu. Hvala. Evo, ja sam danas tri e, osobe Ferber, najprije pa Gozes, pa sad Palone. On e, zapravo ne može doći u zadnji čas, mu se nešto ispriječilo iz moli izvjestitelja da ga dakle ispriča zbog izostanka. Zatražio mi je da prvo zahvalim izvjestitelju e, u njegovo ime, a meni je to, se drago da se mogu zahvaliti Wolfu, a druga stvar odnosi se na prijedloge amandmana, on zapravo nema bitnih primjedbi i naravno doći će na sastanak izvjestitelja u Sjeni o kojem je upravo govorio Wolf. Hvala lijepa gospodine Gozes. Sada e, u ime e, socijalista, opet gospodin Kutaš. Hvala e, Pablo, ja zastupam ovdje kolegu Lajana. On se još jednom prije svega želi zahvaliti izvjestitelju na prijedlogu izvješća koji predstavlja dobre temelje na kojima se kasnije može graditi. On je inače uložio čitav niz amandmana koji govori o temeljima dugoročnog ulaganja. E, što zapravo uključuje da se tu jamči e, fiskalna, odnosno poleska predvidivost kako bi se omogućilo da se na taj način pridonese dugoročnom financiranju gospodarstva. E, mnoge banke različitih tipova kao inicijative javnog, e, javne prirode morale bi također raditi na stimuliranju ovakvih ulaganja na dugi rok. U amandmanima 73 se govori dakle e, o tim pitanjima, a e, E, kolega Lajon također smatra da bi se u velikoj mjeri trebao uzeti dakle ono u obzir mala i srednja poduzeća. Također e, se u jednom od članaka govori dakle upravo o dugoročnim prijedlozima vezanim za mala i srednja poduzeća. Nadalje što se tiče e, sekuritiziranih proizvoda to e, prema kolegi Lajonu je jedno od vrlo važnih čimbenika i zato se na odgovarajući način s tim mora postupati. On svakako e, želi da se izbjegne masovna sekuritizacija u Europskoj uniji, te u amandmanu 19. on predlaže stavak kojim e, se daje kompromisni tekst kojim bi Europski parlament podržao sve napore kako bi došlo do sekuratizacije visokog, e, na visokoj razini E, isto tako zalaže se za veliku transparentnost i ponavlja stanovište Europskog parlamenta e, u e, stvaranju Europske agencije za kreditni rejting. Isto tako što se tiče amandmana 131 na i paragrafa 26. o tome da se zalaže za računovodstvena načela i da se uzme u obzir ekonomski model takvih investicija kako bi se izbjegla pretirana volatilnost e, tržišta u Europi. Kolega Lan misli da će se na taj način e, situacija poboljšati kao što će se i dobro poboljšati zelena knjiga komisije i regulativa u tom smislu u Europi. Hvala gospodinu Kutašu. Sada u ime zelenih e, gospodin Presens. Hvala predsjedniče. Ja se javljam u ime kolege Basekuta koji e, je spriječen da dođe na sastanak, ali bit će na sastanku izvjestelja u sjeni sljedećeg tjedna u Strasburu. E, kolega Vazikut je dakle uložio imenmane u ime našeg kluba zastupnika koji imaju za cilj poboljšati izvrsno izvješće gospodina Kutaš, e, gospodina Klinca. Mi ćemo sudjelovati zapravo u tri aspekta. Prvo, integriranje o dimenzija okoliša i klime jer mislimo da je to, su to ključni aspekti dugoročnih ulaganja u sljedećim godinama i to je cilj svih amandmana koje smo uložili, naročito 49 i 129. Mislimo da trebamo uključiti eh, mikro i makro financijske analize rizika zbog kojih može doći zbog prevelikog ulaganja e, onoga što ima visoku stopu e, ugljičnog dioksida i koji zapravo bi uskoro mogli e, prestati uopće biti važeći. Drugo, smatramo da tre, bismo trebali na prilikom ulaganja e, razmotriti o eksternalizaciji e, usluga u javnom interesu. E, mi mislimo da bi se te svote trebale uključiti u parametre te da se na taj način može najbolje procijeniti kolika je njihova stvarna vrijednost, uključujući i kada se radi o europskim projektim obveznicama. I posljednji aspekt, naš izvjestelj u Sjeni želi E, ukazati na činjenicu da u njegovom amandmanu broj 93 stavlja uravnoteženi kompromis različitih e, prijedloga vezano za sekuritizaciju dugoročnih ulaganja. Isto tako privlači upozornost pozornost na amandman broj 87 koji ukazuje na neke inovativne mehanizme kao crowdfunding funding i peer-to-peer funding i za koje smatra da će se u budućnosti igrati veću ulogu. Hvala vam. A sada gospodin Kaval u ime e, ECR-a. Čini se da danas samo gospodin Klim govori u svoje ime svi drugi klubovi zastupnika e, govore u ime nekog drugog. Ja sam dakle danas Vicky Ford, e, znam da će ste mnogi od vas razočarani. I, ali svi vi koji dobro poznajete Viki znate da mi je ona dala e, jako opsežne bilješke. Ja ću ih pokušati iznijeti na koncizan način. Ona se najprije zahvaljuje izvjestitelju na svemu što je do sada napravio i kao i mnogi drugi članovi odbora dijeli određene zabrinutosti. O, jedan od njezinih ključnih amandmana je mogućnost da se ukine ili izmjene e, zakoni koji imaju nepoželjne posljedice. Kao što smo čuli ponekada porez e, može zapravo e, E, nekoga e, uvjeriti da ne treba uložiti, dakle odvratiti od ulaganja, isto tako može ponekada imati i suprotni učinak. E, naročito kada se radi o troškovima koji se jednostavno poslije prebace na ulagača i kao što je gospodin Klint rekao, slažu se sa svim što je vezano za, dvostrukim za dvostruko oporezivanje. Viki također smatra dakle da treba izvjeći da na učinkovit način da se e, izbjegne e, da ima e, porezivanje loš učinak na ulaganje. Istina je da kada se radi o infrastrukturi, energetici i tako dalje, da bi države članice trebale tu ulagati. Dobro je da se traži da države ulažu, ali mi znamo da one nemaju često novac za to. Prema tome trebamo dati što veću podršku privatnim ulagačima i e, moramo uzeti u obzir naravno i e, aspekte vezane za okoliši. Trebamo pozvati na privatno i javno-privatno partnerstvo, ali moramo izbjeći zamke u kojima se ranije znalo u tom smislu upasti. Što se tiče malih i srednjih poduzeća, mislim da se mnogo toga može poboljšati i mislim da tu trebamo veći konsenzus među pojedinim političkim mišljenjima. Što se tiče infrastruktura i direktive e, CRD, dakle o kapitalnim zahtjevima, ona ne misli da je to e, ovdje primjereno. E, znamo da mnogi razmatraju i pitaju se u tom smislu o prikladnosti određenih modela E, mi smatramo da to ne možemo ovdje podržati jer to nije zapravo niti u skladu s našim uvjerenjima i ne vidimo kako to može poboljšati dugoročna e, ulaganja. E, mi bismo E, nadalje htjeli da se pojednostavni sve što je vezano za postupak stečaja, ali mislim da harmonizacija e, zakonodavstva u tom smislu to ne bi nužno imala taj unečinak. E, moramo poboljšati još i druge aspekte Ej, e, Viki se tu e, slaže o, s mnogim drugim kolegama što se tiče sekuratizacije. E, Viki želi konsistentan pristup kako bi se to ostvarilo u najboljoj mjeri. Naime, ta riječ je se često krivo koristi i E, mislim da bismo morali zapravo igrati istu igru kao što imaju i agencije za rating, ali moramo zaista pažljivo postupiti kako bismo na ispravan način e, reagirali. Ali mislim da zapravo je problem što se nije uopće u potpunosti shvatilo e, sve što zapravo znači sekuratizacija. I ponekada su različiti dijelovi e, instrumenata i dug koji je vezan za njih e, bili zaista netransparentni i trebalo je ponekad šest mjeseci da se to sve skupa shvati. Hvala lijepa. Hvala vama, e, gospodine Kamal. A sada vidim da gospodin Handel nije ovdje. A, da, ovdje govorim o, klubu zastupnika GUE, dakle, e, nema nikoga iz njihovih redova, sada gospođa Luling. Htjela bih zahvaliti izvjestitelju. E, ja sam gotovo jedina koja govorim u svoje ime. To ima veze s načinom e, kako e, se posao organizira. Mislim da e, se u sljedećem sazivu mora, voditi računa o tome e, da, da ljudi budu svjesni, zastupnici budu svjesni toga da se njihov posao odvaja ovdje na odboru također i četvrtkom dakle e, radni tjedan ima pet dana i meni je jako žao da moram ustanoviti e, mali broj nazočnih mislim da to nije dobro za imidž Europskog parlamenta. Nažalost, Wolf Klintz nije bio ovdje kada smo e, razgovarali o prošloj točki dnevnog reda u vezi sa oporezivanjem, E, i morala sam se braniti jer mi je doista dosta toga da se e, moja zemlja predstavlja kao porezni raj e, dakle način kako zemlje vode svoju poreznu politiku još uvijek je dio njihovog suvereniteta i mi nismo federacija kada bismo bili federacija ne bih imala ništa protiv toga međutim e, onda bismo mogli usvojiti te amandmane koji vode u tom smjeru ali e, mi nismo federacija i zato e, E, moramo jednostavno prihvatiti činjenicu da različite zemlje imaju različite porezne sustave. Mi u Luksemburgu e, smo možda raj što se tiče PDV-a i to raj na korist e, potrošača jer najbolja socijalna politika je ona koja e, e, uključuje niski PDV. To znači e, da se povećava kupovna moć jer se na primjer plaća samo 3% PDV-a na prehrambene artikle dok se u Danskoj na primjer na banane plaća 25% PDV-a dakle zemlje koje to tako rade, koje imaju direktne, veće direktne poreze, E, se međutim ne predbacuje da su e, porezni raj. Meni je drago da mi imamo porezni sustav koji je dobar za e, krajnje potrošače i mislim, nadam se da će to tako i ostati. E, potpuno se slažem šta su drugi izvjestitelji u smjeni rekli i potpuno se slažem s onim što je rekao izvjestitelj da e, nam je potreban jedan, e, da su nam potrebni pouzdani, pouzdani okvirni uvjeti i međutim moram reći da sam protiv i duplog oporezivanja i duplog neoporezivanja. To je važno ne samo u ovom slučaju. Dakle, duplo ne oporezivanje u onim zemljama gdje postoji razmjena informacija e, što se tiče oporezivanja kamata. Mnogi ljudi su mi rekli da je, e, kako je to lijepo ja e, živim u Engleskoj, ali e, imam i nešto u Njemačkoj i to je baš zgodno jer ne, plaćam porez ni ovdje ni tamo. Ali u onim zemljama koje se još uvijek prikazuju kao e, porezni raj, e, to nije slučaj, nego se poreze doista i plaća. To samo u zagradi kao e, primjedba onako usput što se tiče duplog neoporezivanja Dakle, to je ono što sam htjela reći. Ispričavam se, Wolf, e, zbog mog lošeg njemačkog, ali htjela sam ove primjedbe izreći na tvom jeziku. Potpuno se slažem s tobom da moramo ostati razumni i da e, amandmane koji vuku e, u taj smjer trebamo odbiti. Hvala lijepa, gospođo Luling. Naravno da se možete e, izražavati na bilo kojem na jeziku po svom izboru pa i na njemačkom. Ja također sam uložio amandmane na ovo e, izvješće. U proteklih nekoliko mjeseci sa, sam, smo u mnogo puta naglasili važnost konkurentnosti i gospodarskog rasta i zato mislim da je važno priznati da problemi na financijskim tržištima imaju vrlo velike e, i e, teške posljedice što se tiče e, pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća što ima veliki utjecaj na njihovu financijsku situaciju Dakle, mala i srednja poduzeća u eurozoni nemaju iste uvjete financiranja kao e, ona mala i srednja poduzeća van eurozone. Meni je jasno da moraju postojati razlike, ali e, mislim da te razlike nisu e, nema, da nema opravdanja za njih u ekonomskim činjenicama. Postoje neka poboljšanja u nekim zemljama, na primjer i u mojoj, gdje se ulažu ogromni napori kako bi se provele reforme, međutim mala i srednja poduzeća nemaju za sada koristi od tih reformi i to valja jasno reći. Također je jasno, eh, važno naglasiti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 E, nacionalne banke i multinacionalne investicijske banke igraju vrlo važnu ulogu e, kad se radi o kreditiranju malih i srednjih poduzeća i zato želim naglasiti e, i vrlo sam zahvalan izvjestitelju na tome što je to naglasio u svom izvješću i osobito mu želim zahvaliti što je pokazao veliku osjetljivost za situaciju u kojoj se nalaze mala i srednja poduzeća mislim da bi oni trebali biti pravi protagonisti našeg e, gospodarskog oporavka. A sada ponovo riječ dajem izvjestitelju gospodinu Klinc. E, zahvaljujem svim kolegama na primjedbama i komentarima. Kao što sam već rekao u uvodnom, izlaganju, mi u ovom e, izvješću nemamo fundamentalne e, konflikte što se tiče naših pogleda. E, sljedeći tjedan ćemo sjesti skupa i nadam se da ćemo na temelju ovih e, uloženih amandmana da ćemo iznaći kompromise kako bismo uspješno dovršili ove dosje. Hvala lijepa gospodine Klins želim vas podsjetiti da je glasanje na e, odboru Ekon 22. siječnja e, o ovom izvješću će se na, e, glasati na, drugoj na drugom plenarnom zasjedanju u veljači. E, pod točkom razno nemamo ništa. Sada ćemo dakle od 11 sati imati zajednički sastanak sa odborom za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, a sada